Sljedeća točka na dnevnom redu je izvješće Serđa Gaetana Koferatija, dugoročno sudjelovanje dioničara i izvješća o korporativnom upravljanju. Gospodine Koferati, imate riječ. Hvala lijepo, predsjedniče. Prije svega želim zahvaliti kolegama koji su bili uključeni u izradu izvješća. Dakle, iskrena zahvala. Jer e, oni koji su bili uključeni u ovaj proces e, svjesni su da je taj proces e, bio težak. Glasovanje u odboru je odgođeno. Dakle, glasovanje se trebalo održati u lipnju na plenarnoj sjednici pa je odgođeno za srpanj. Sutra ćemo o tome glasovati. Dakle, dobili smo malo vremena, ali mislim da je to bio e, pametan odabir zato što se radi o vrlo kompleksnom pitanju i mislim da je potpuno legitimno eh, da smo imali eh, jako puno različitih eh, mišljenja. Zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni, zahvaljujem izvjestitelju iz Ekona, kao i zapravo svim kolegama koji su bili uključeni u ovo izvješće. Prije nego što se osvrnem na sadržaj direktive, želio bih nešto, uput, želio bih nešto reći, odnosno putiti par riječi komisije. Ova direktiva je po mom mišljenju dio jedne veće cjeline. Mm, treba e, jasno definirati upravljanje europskim kompanijama u budućnosti. E, Bijela knjiga iz 1993. godine je bila dobar početak i mi se zapravo krećemo tom logikom koja je postavljena tom bijelom knjigom. Put e, je težak, ali vjerujem da smo napredovali. Mi se sada bavimo dioničarima, a kasnije ćemo se baviti i drugim dionicima koji bi trebali dati socijalnu dimenziju trgovačkim društvima i poduzećima i to bi bilo u skladu sa izvornim prijedlogom. Dakle, očekujem e, da komisija pokrene dodatne inicijative i da se također, da također ide u istom smjeru kao i mi. Dakle, u međuvremenu uspjeli smo definirati nekoliko važnih elemenata. Svjesni smo da bi u korporativnom upravljanju a, trebalo biti više transparentnosti. Složili smo se u vezi s nečim jako važnim. Naime, trgovačka društva bi trebala biti u moć, mogućnosti identificirati svoje dioničari. Ovdje govorimo o društvima koja su uvrštena na burzu. E, zatim su donošene, e, donesene mjere vezane za dioničare i izvršavanje njihovih glasačkih prava. To nije samo pitanje demokracije, već i pitanje učinkovitosti u upravljanju bilo kojom kompanijom. Zatim prijenos informacija kroz lanac posrednika je također nešto što će učiniti sudjelovanje dioničara učinkovitijem. Zatim tu su mjere za povećanje transparentnosti u odnosu između upravitelja imovinom, institucionalnim, institucionalnim ulagateljima i samim kompanijama. Tu je dakle politika tog sudjelovanja jako također važna. I ta politika sudjelovanja trebala bi usmjeriti kompanije prema jednom dugoročnijem planiranju umjesto kratkoročnom planiranju i kratkoročnoj viziji. E, također smo e, naglasili e, ulogu ovlaštenih zastupnika s pravom glasa koji su važni u svakom sustavu. Naglasili smo zahtjeve za transparentnost o kojima je komisija, je, je, o kojima je komisija govorila i smatramo da je to jako pametan izbor komisije. Također transakcije vezane za povezane stranke bi trebale podlijegati kontroli. Promjene koje predlaže parlament idu u smjeru toga da se uzmu u obzir nacionalne razlike, ali da se istovremeno ne dovede u pitanje jedinstvena eh, jedinstvena priroda politika Europske eh, unije. Zatim imamo i pitanje naknada direktora tu smo se složili, ali nismo našli e, pravi način kretanja naprijed. E, dakle, imamo dioničare e, koji imaju pravo glasa. I imamo također pitanje izvješćivanja od zemlje do zemlje. Pitanje utaje poreza također treba biti obuhvaćeno novim instrumentima. I izvješćivanje trgovačkih društava koji su uvršteni u burzu su također važni. Imali smo izvješće o tome, no odlučili smo da bi, da bi direktiva o dioničarima u tome trebala odigrati svoju ulogu. Još jedan put bih želio zahvaliti svima koji su naporno radili na ovom izvješću i sa radošću očekujem vaše komentare. Zahvaljujem gospodinu Koferatiju, a sada dajem riječ gospođi Jurovoj. Poštovane dame i gospodo. E, zahvaljujem vam na velikom interesu za ovaj prijedlog i Dopustite mi da se kratko vratim na naše namjere kada smo iznijeli ovaj prijedlog. E, financijska kriza je pogodila svjetsku ekonomiju i neka od naših društava vrlo snažno. E, strukturalne slabosti postale su očigledne i svi smo se složili da je kratkoročna vizija imala veliku ulogu u produbljivanju krize. Ova direktiva je jedan od doprinosa u rješavanju ovih nedostataka na razini Europske unije. Ona će doprinijeti tome da se Europska unija vrati na put održivog i dugoročnog rasta. Posljednjih nekoliko godina tržište kapitala postala su E, vodila, ih je želja za, za kratkoročnom dobiti umjesto dugoročnom vizijom. E, čak i e, mirovinski fondovi kojima je, potrebna, kojima je potreban dugo koji, dugoročno bi u pravilu trebali dugoročno gledali i oni su se okrenuli toj kratkoročnoj viziji. Dakle, potrebno nam je dugoročno sudjelovanje dioničara. To znači konkurentnije kompanije, odnosno trgovačka društva na globalnoj pozornici. poboljšanjem korporativnog upravljanja pružit ćemo ulagačima potrebne instrumente da zaštiti svoja prava. to bi trebalo učiniti Europska trgovačka društva puno atraktivnijima za ulagače. Željela bih e, zahvaliti gospodinu Koferatiju i svim izvjestiteljima u sjeni na njihovim naporima u definiranju e, stajališta e, parlamenta i želim reći da je komisija spremna za pregovore sa suzakonodavcima. Također želim iznijeti nekoliko stajališta na vaše amandmane. Što se tiče obveza za transparentnošću vezano za i vezano za izvješćivanje od države do države. Kao što e, članovi parlamenta znaju, e, komisija se želi boriti protiv agresivnog poreznog planiranja i utaje poreza. sedamnaest lipnja komisija je pokrenula javno savjetovanje o mogućim opcijama koje će biti dio procjene zaključka, a koje će biti, a koje će biti završena u e, drugom, e, najkasnije u drugom kvartalu 2016. godine. Što se tiče e, mjera dugoročnog sudjelovanja dioničara, i e, glasačkih prava. Iako se komisija slaže sa zajedničkim, sa glavnim ciljem, pitanje je kako ovo najbolje postići. Trebali bismo izbjeći obeshrabrivanje e, ulagatelja, osobito prekograničnih i stranih ulagača u investiranje, odnosno ulaganje u europske kompanije. I ne smijemo zaboraviti interese manjinskih malih dioničara i napokon što se tiče transakcija povezanih stranaka. Dakle, amandmani su ublažili izvorni prijedlog komisije. Potreban nam, je nam je zajednički i usklađeni prag u ovom smislu. Trenutačno 40% dioničara su prekogranični i zato nam je potrebna jedinstvena definicija transakcija s povezanim strankama. Hvala lijepo. Thank you very much. Now... Hvala vam lijepo, gospodin Ludvigson, imate riječ. Jag ser positivt på de åtgärder som vi nu diskuterar. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Mislim da je paket ovih mjera vrlo pozitivan i dobro je poticati institucionalne polaga, ulagače i druge dioničare. Oni moraju razmišljati dugoročno i preuzeti neke dugoročne obaveze kako bi mogli razviti poduzeća u koja i ulažu. Također vrlo je važno olakšati prekogranične aktivnosti i smatram da će ovaj paket upravo poslužiti ostvarenju tog cilja. Također vrlo je važno dobiti snažnu podršku, jasnu podršku Europskog parlamenta kako bi se mogla stvoriti dalja transparentnost u području multinacionalnih kompanija, izvećivanje po zemljama koja obuhvaća sve sektore, nešto što smatramo da je prirodni i pozitivan razvoj događaja i omogućuje nam da bolje razumijemo način na koji poduzeća funkcioniraju te da će nam pomoći boriti se protiv korupcije i poreznih prevara kao i agresivnog poreznog planiranja. Ovo pitanje je pitanje na kojem bi parlament trebao raditi zajedno sa svim drugim institucijama. Zahvaljujem gospodine Ludvigsan, Riječ sljedeći ima gospodin Zvijevka u ime Pučana. Hvala lijepo predsjedatelju, dame i gospodo. Često smo raspravljali o ovom pitanju prije same rasprave, ali to je vrijedilo zbog toga što je krajnji rezultat vrlo zanimljiv. Rasprava je vrlo važna ne samo zbog sadržaja, već i zbog cijelog niza ključnih pitanja koja može otvoriti. I to osobito imajući na umu novu, nove zakonodavnu, novu zakonodavnu regulatiru, pitanja korporativnog upravljanja i te stvari regulirat će funkcioniranje poduzeća na jedinstvenom tržištu. Glavno pitanje je kada će naši građani biti zadovoljni sa radnim mjestima koje imaju. A drugo pitanje je kako ćemo se ponašati prema ulagačima, prema poduzetnicima u Europskoj uniji. Da li kao prema nekome tko nas želi prevariti i tko želi iskorištavati zaposlenike ili ih trebamo doživljavati na neki drugi način. Možda bismo trebali biti konstruktivni i regulirati stvari na takav način koji ne bi otežavao gospodarski rast, već bi stvarao poticaj za gospodarski rast. Stvorio bi taj mitski gospodarski rast kojem svi zapravo težimo. Slobodno tržište još jedna ključna riječ u ovom kontekstu jer postavlja se pitanje tko zapravo stvara nova radna mjesta. Da li su to vlade, komisija, Europski parlament? Ne, radna mjesta stvaraju poduzeća, stvaraju poduzetnici, oni aktivni poduzetnici i 90% poduzeća u Europi su male i srednje poduzeća. Ne možemo, dakle, sumnjičiti ih da jednostavno iskorištavaju svoje zaposlenike. Moramo se nositi i sa pitanjem e, naknade za menadžere. E, dionici bi trebali imati pravo izabrati na koji će način e, dodjeljivati naknadu članovima odbora, menadžerima, ovisno već o ciljevima koje imaju. Zbog toga sam vrlo zadovoljan s ovim izvješćem i zahvalio bih kolegama iz mog odbora gdje smo nakon duge rasprave odlučili za ovaj put, a sada imamo dokument koji možemo upotrijebiti u pregovorima s vijećem. Naravno, pregovori neće biti laki jer još uvijek postoje razlika, ali duboko sam uvjeren da ukoliko jasno definiramo cilj, ukoliko ćemo biti proaktivni, da ćemo biti uspješni, a to je ono što svi želimo. Zastupnik da. Hvala lijepa predsjedniče. E, hvala gospodinu Koferatiju koji je obavio odličan posao u situaciji koja svakako nije bila jednostavna. E, imamo sada e, smjernice za direktivu koje su mnogo poboljšane mi u Juriju smo svako doprinijeli e, tom poboljšanju. Imamo sada transparentnost u korporativnom upravljanju. E, imamo i tu ističem e, ulogu socijalne demokracije. Imamo situaciju da imamo transparentnost u strategiji upravljanja u trgovačkim društvima. A sada poruk za vas gospođo povjerenice i neke zastupnike EPP-a i ALDE-a. Vrijeme je da se probudimo. Trebamo više sudjelovanja zaposlenika i dionika. Treba uprava na općoj e, skupštini dobiti svake godine E, odobrenje svoje strateške politike. Trebamo jačati ulogu akcionara. E, moramo jačati, e, kao što sam rekla, ulogu zaposlenika i drugih dionika. Kroz naše amandmane branimo interese zaposlenika koji postaju važn, eh, važni igrači u upravljanju poduzećima. Eh, naročito mi je stalo do toga eh, zbog mjera koje se bore protiv utaje poreza. vi ste već spomenuli gospođo povjerenice i mnogi drugi E, ovaj e, izvještavanje country by country. E, tako unosimo više svjetla u ovu situaciju. To je vrlo ispravno, to treba naglasiti. Ovo objavljivanje informacija je apsolutan imperativ za naš klub zastupnika. Tu se radi o dobrom glasu društava i e, na njih treba vršiti pritisak da se uvijek u tom smislu i ponašaju. E, danas e, se možemo efikasno boriti protiv poreznih sigurnih luka. Hvala.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 mi se naravno borimo protiv kratkoročnih e, strategija. E, nordijska, e, skandinavska poduzeća tu rade sasvim drugačije. Tu se radi naravno dobro ako imamo dobre planove i namjere, ali to ide predaleko. Gospođa Wikstrom. Zahvaljujem prije svega gospodinu Koferatiju i drugim kolegama na naprednom radu i dobroj suradnji u poboljšanju ovog vrlo važnog zakonodavnog prijedloga. Sretna sam što smo uspjeli doći do kompromisa. A u središtu ovog parlamenta uspjet ćemo dobiti veliku potporu proeuropskih progresivnih snaga. To je također značilo da smo svi morali učiniti određene ustupke i to učiniti u duhu kompromisa. Ali vjerujem da je krajnji rezultat prihvatljiv svima. Što se liberala tiđe, za njih je od najveće važnosti bilo da ova direktiva poboljša mogućnost dioničara da upotrebljavaju svoja prava u nekim prekograničnim situacijama, te da se ne dodaje dodatna bespotrebna birokracija jer suočimo se s time konačno europski poduzeći i poduzeće i poduzetnici neće napredovati zbog dodatnih pravila koje im nametnemo, već samo ako stvorimo dobro poslovno okruženje gdje se oni mogu usredotočiti na svoje suštinske zadatke. Ne vjerujemo da možemo stvoriti dugoročno, eh, dugoročni angažman kroz zakonodavne prijedloge za koje su potrebni različiti dokumenti ili stvarajući porezne poticaje. Dioničari moraju imati pristup odgovarajućim informacijama, ali tada je njihova odgovornost da rade zajedno sa poduzećem. Ako to nije u njihovom vlastitom interesu, to se ne može niti umjetno stvoriti od strane političara ili birokrata. Mislim da je komisija stavila težište na potrebu za detaljnom politikom naknada i izvješća za ravnatelja, a to je nešto što je istodobno u najmanju ruku teško shvatiti, ako ne čak i pomalo populistički. Iako bih rado bila sretna da se još veći dio toga izbrisao, ne znam što su kompromisni predlozi ispoštovali one ključne točke koje su zapravo i bile problematične. Danas se osjećam mnogo ugodnije s ovim, zadovoljnije, tražim da moj klub podrži kompromise i izvješće i radojem se trijalogu i nastavku rada na ovom dosijeu. Borba za jednu direktivu koja odgovara svoje svrsi i usredotočuje se na prava dioničara, a ne na njihove obaveze. Hvala. Riječ ima zastupnik Mastalka. Zahvaljujem predsjedatelju, kolege, povjerenice. Danas se bavimo preinačenom verzijom dva direktiva koje se bave trgovačkim zakonodavstvom. Jedan od ciljeva je osnažiti dugoročno sudjelovanje dioničara u poduzećima u koja ulažu a financijska kriza pokazala je mjeru unutar koje su dioničari poticali upravitelje poduzeća da ulaze u pretjerane rizike kako bi došli do kratkoročnih dobiti. Također postoji potreba da se poveća otvorenost u poslovanju i to objavljujući sažetke općih skupština zapisnike na web stranicama samih poduzeća prvi puta e, spominje se i plaća za skupštine i svi se slažemo naravno sa, izvješć, sa izvješćivanjem po zemljama i važnosti toga kao rješenja za taj izbjegavanje plaćanja poreza. Pozdravljam dakle ovo izvješće. Hvala. Hvala predsjedniče ovom, ovim e, prijedlogom izmjene direktive e, komisija je uzela u obzir e, interese dugoročnog ulaganja. To je vrlo dobro jer europska ekonomija pati od kratkoročnih ulaganja i kratkoročnog očekivanja dobiti kao što ste predložili E, svi dionici, mali dioničari, ali i zaposlenici moraju sudjelovati u tome. Ali trebali smo ići i dalje u pitanju netransparentnosti e, koje e, vidimo kod velikih trgovačkih društava. Trebamo gurati to pitanje transparentnosti. Moramo Eh, stremiti eh, fiskalnoj optimizaciji. Eh, LuxLeaks nam je pokazao svima da signali na uzbunu koje su digli borci za ekologiju da su bili opravdani. Zašto? Zato što ova fiskalna optimizacija je napad na poštenu konkurenciju, pošteno tržišno natjecanje E, e, e, a mala i srednja poduzeća, obrtnici i tako dalje ne mogu u tome sudjelovati. Moramo naći sintezu kako bismo ovaj parlament natjerali na to da štiti interese svih dionika, a ne samo onih najbogatijih. E, gospođo povjerenice, kao što sam rekao u posljednjem zasjedanju gospodinu Moskovici i gospođi Tisen, e, pouzdajte se u ovaj parlament kako bismo promijenili pravila funkcioniranja, kako bi Europa Europa postala transparentnija i kako bismo konačno zaustavili povlastice manjine na uštrb većine. Onorevole Ferrara. Zastupnica Ferrara. Hvala vam. Poštovani kolege, prije svega želim zahvaliti kolege Koferatiju na dobro obavljenom poslu. Parlament će sutra imati mogućnost usvojiti izvješće koje bi moglo dovesti do, do preokreta u korporativnom upravljanju kada je riječ o etici. Po nama je od izuzetne važnosti uvođenje e, novih pravila vezano s transparentnost upravljanja društvima, o plaćama vodećih ljudi te vezana vezivanja njihovih plaća za performanse tvrtke. Osim toga važno je i uvođenje načela na osnovu kojeg će se moći odrediti naknada za, za dobro postupanje, za kvalitetno postupanje vodećih ljudi s obzirom i, s obzirom na njihovu društvenu odgovornost. Za nas je još jedan važni element uvođenje propisa kojima se borimo protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza te obaveze tvrtki da javno kažu kojim državama plaćaju poreze. Od ovih pravila će imati koristi prije svega građani, ozbiljne i odgovorne tvrtke, te na koncu europski gospodarski sustav, a išće se na štetu financijskih špekulatora koji su, koji su naštetili gospodarstvu i ubacili nas u ovu krizu iz koje i danas teško izlazimo. Hvala vam. Kolege, kolega Brioj. Hvala predsjedniče, dragi kolege. E, financijska kriza je pokazala da institucije e, preferiraju kratkoročnu dobit na uštrb proizvodnosti i istraživanja. E, akcionari nemaju e, tu puno udjela, a vrlo često glasaju s upraviteljima i nastoje također dobiti kratkoročnu dobit. Stoga treba promijeniti upravljanje trgovačkim društvima Treba povećati transparentnost između društava i e, ulagatelja. Mislim da ove mjere idu u dobrom smjeru. E, žalimo što e, mjera nije išla i dalje. Ovaj projekt će omogućati da ćemo bolje regulirati međunarodni financijski sustav. Mor, mora, moći ćemo barem do neke mjere e, smanjiti financijske spekulacije. Hvala lijepa. La parola onorevole Vos. Riječ ima zastupnik Vos. Hvala lijepa predsjedniče, gospođo povjerenice. Mi već imamo u Europi e, e, jedan jako društveno pravo pa e, komisija nije ovdje mogla mnogo obećati. E, premali smo se osvrnuli na nacionalne, e, nacionalna udruženja dioničara, ali izvještaj koji smo imali u svibnju u odboru, tu nemamo danas više nemamo nekih elemenata koje su tamo imali. Mi moramo jačati e, interese dioničara, ali kod toga ne smijemo zaboraviti interese društava. E, moramo imati, e, možemo imati dvojne sustave ili E, utjecati na ponašanje e, upravnih odbora e, i to pomoću glasanja i sudjelovanja na općoj skupštini. Ali kroz izvanredan rad izvjestitelja u sjeni došli smo do kompromisa kojim ćemo postići e, mnogo bolje sudjelovanje dugoročnih e, e, dioničara. Naravno, tu je problematično izvještavanje zemlja po zemlja. Ovaj prijedlog je krivo mjesto za to, jer imamo razna pravila za razne izvještaje zemlja po zemlja. Zastupnik Hovit ima riječ. Hvala vam. Kao drugi kolege, ja pozdravljam e, ovaj dio koji se tiče izvještavanja zemlje po zemlju. Međutim, kao izvjestitelj za društveno odgovorno poslovanje tvrtki, htio bih da da se ovo obuhvati i u mom izvješću. Od ključne važnosti je uspjeti odgovoriti na, na, izazove financijske krize, ali od ključne važnosti je i održivost. Komisija veli da se zalaže za dugoročne investicije i s tim se mogu e, složiti i može se složiti s ovom direktivom koja se nadovezuje na neke inicijative iz Ujedinjenih naroda kada se i riječ o odgovornom poslovanju. Također podržavam odluku da se dioničari mogu odlučivati o naknadama i oni mogu nagraditi e, svoje upravitelje ne samo vezano za profitabilnost već i za održivost tvrtke. Tu je transparentnost u cijelom e, lancu, dakle uključujući financijske naknade i žao mi je što e, vlada Ujedinjenog kraljevstva smatra da je ovo previše preskriptivno. Tu je i dio o, sa, instituci, sa institucionalnim investitorima, također to pozdravljam. Ona njima je da se osiguraju i da se, da nama da se osiguramo da se ovo izvještavanje na razini Europske unije i koristi. Hvala vam. Gospodin Fox ima riječ. Hvala vam. E, podržavam ovo uključenje dioničara i povećanje transparentnosti, ali strah me da, ovo, da se ovo izvješće udaljava od ovih ciljeva da stavlja nepotreban teret na tvrtke. Članak 3F, G i H mogu odati osjetljive poslovne informacije, javnost od toga ne bi imala koristi. Te se zato pitam zašto bi upravitelji imovinom koji trebali izlagati imovinu svojih eh, dioničara nepotrebnom riziku. Htio bih da se ovdje primjeni princip komisije, povinuj se ili objasni. Također pozdravljam uvođenje dodatnih mjera namijenjenih dugoročnim dioničarima koji naravno moraju imati pravo reći koji dio, kada je riječ o, odlučivati kada je riječ o kapitalnim investicijama. I na koncu tu je ovo izvještavanje po pojedinačnim zemljama Imamo tvrtke koje djeluju u svakoj europskoj zemlji, za njih je to neprihvatljivo. To nema veze sa pravima dioničara i neprimjereno je za one sa ljevice u ovom domu da uključe ovo pitanje u viši, veći broj dosija, umjesto da se zalažu za provođenje drugih ideja kao što su to učinile zemlje skupine G20 na međunarodnoj razini. Hvala vam, Reći ima zastupnik Borgecio. Hvala vam, cijenim rad izvjestitelja, međutim još jako udaljeni od stvaranja prave gospodarske demokracije, naročito kada je riječ o općim skupštinama dioničarima. Smatram da tu valja uključiti i male dioničare. Barem ih treba uključiti u jednu trećinu upravljačkih tijela. I s tog stajališta zašto ne ustrojiti prave primarne izbore kako bi se odabrali ljudi koji će zastupati legitimne, legitimne interese ljudi koji su zaposleni ili koji štede. Mislim da bismo njima trebali dati e, veću nadležnost. Također trebalo bi uvesti i sankcioniranje za one pojedince koji uvode nepotrebno ograničenja. Također pozdravljam dio koji se tiče transparentnosti proračuna tvrtki, dakle kada govorimo o popisu društva koje kontroliraju i tako dalje. Međutim, dalje imamo veliku razliku u praksama zemalja članica. Sve ovo bi trebalo pomoći da građani, potrošači i investitori, uključujući one institucionalne, imaju više povjerenja u naš sustav i da se barem pokuša dokinuti ovaj e, dio koji je vezan uz poslovanje velike tvrtke koje je svojevrsna siva zona. Hvala vam, zastupnik Becker. Predsjedniče, gospođo povjerenice, dragi kolege i kolegice, pozdravljam ovo važno izvješće pozdravljam ove važne ciljeve E, poticanje dugoročnog sudjelovanja dioničara. Pozdravljam i navedene e, pozitivni razvoj od posljednje plenarne sjednice i poboljšanja u pravnom tekstu. E, jako mi je stalo kao Austrijancu da tradicionalne uspješne strukture od nadzornog obrada, nadzornog odbora i e, vijeća budu održane. E, e, ono što već je čudno bilo vidjeti da i u socijalističkom klubu da je bilo napora da nadzornom odboru to je kod nas pravno obvezan rad sa zaposlenicima E, da se e, e, tu isto razgovara o strategiji. Ovaj nadzorni odbor je potreban zajedno sa sudjelovanjem na općoj skupštini. Izuzetak pritom je pritom pozitivan, a i identifikacija dioničara mora ići na tradicionalne strukture. Moramo e, međutim imati sumnje da e, e, ne dođe do nekih dodatnih opterećenja za društva, što ne bi bilo dobro. Hvala. Zastupnica Steinruck. Rat hat den Sergio Cofferati je znatno poboljšao prijedlog komisije. Ovdje imamo bolju transparentnost poduzeća. Međutim, ovaj tekst e, kod suodlučivanja ne ide e, dovoljno dalje. Pitam kolege i kolegice iz EPP-a i kršćanskih demokrata E, zašto se bore toliko protiv sudjelovanja zaposlenika? Zaposlenici imaju e, interes na tome da poduzeće ima dugoročnu budućnost. E, zabrinjava i to da se svake treće godine glasa u općoj skupštini to je zapravo e, jednostrano zastupljen interes dioničara, a e, kratkoročni e, dioničari mogu time dovesti u opasnost budućnost trgovačkog društva. Franz Stork ima riječ. Imate plavi karton. Prihvaćate li ga? Ne. E, gospođa von Stork. E, danas govorimo o e, poreznu tajnu trgovačkih društava. Ljevičari bi to htjeli ukinuti i to obznaniti svima i svakome kako bi se porezi plaćaju u kojoj zemlji. E, poduzeća nisu odgovorna javnosti, već e, svojim zaposlenicima, dioničarima i e, poreznoj upravi. mislim da trebamo zaštititi tajnost podataka. U Finskoj se objavljuje jednom godišnje objavljuje koliko svaki građanin zarađuje i koliko plaća, plaća poreza. To u Finskoj zovu dan zavisti. Mislim da to nije dobra politika. E, gospodin Breton ima riječ, zastupnik Breton ima riječ, Hvala predsjedniče. Ovaj tekst želi e, zamijeniti financijski kapitalizam odgovornim kapitalizmom ulagatelji e, se potiču da misle dugoročno i da se odreknu kratkoročne dobiti. E, e, identificiraju se dioničari, to je dobra stvar. To će dovesti do veće transparentnosti trgovačkih društava. Međutim, u tome ne treba pretjeravati. Tekst želi nadognaditi e, troškove dioničarima koji su u društvu više od dvije godine time da imaju dvostruki glas. E, to će e, spriječiti dominaciju stranih društava. To je neki aspekt nacionalnog patriotizma. Hvala. Hvala lijepa, dragi kolege i kolegice. Ja bih htio u prvom redu zahvaliti kolegama i kolegicama koje su radili na kompromisu. E, time smo došli do zajedničke linije. E, zahvaljujem naročito Tajdejušu Cvitku i, i e, gospodinu Koferatiju. Uvjeren sam da je cilj E, da imamo održivi razvoj trgovačkih država, e, društava i više e, transparentnosti. To je jako dobro. Međutim, pitanje je kako ćemo do toga stići ovom direktivom. I za izvjestitelje i za mnoge zastupnike je jasno da se tu radi i o country by country izvještajima ja znam da e, smo u mojem odboru e, e, prošli tjedan imali jednog profesora za poreznu politiku iz Britanije. On je bio on je rekao da ovi izvještaji country by country da tu nisu uključeni prijenosi društava E, problem sa velikim društvima a, nije da nemaju transparentnost u jednoj zemlji e, nego nemaju transparentnost i unutar društva a to e, mislim da treba u mnogim aspektima znatno poboljšati gospodin Becker je već rekao i to da ćemo naći E, adekvatna rješenja koja moraju funkcionirati u svim državama članicama. Mislim da sa ovim amandmanima i kompromisima da smo napravili veliki korak naprijed. E, stoga molim izvjestitelje da i dalje tražimo e, načine kako bismo zajedno stigli do našeg cilja. Mislim da to možemo i postići. Hvala. E, gospodine Švab, imate plavi karton. Gospodin e, Franzulika ima riječ. Kao... što je gospodin e, Švab rekao, vezano uz dugoročne investicije kako bi se one potaknule, upravo s tim u vezi želim postaviti pitanje. Kada govorimo o dugoročnim dioničarima, je li to način da se potaknu dugoročne investicije? Naravno, postoje drugi načini osim ovoga. Dragi kolega, hvala na pitanja. Mislim stvarno da možemo reći da trebamo imati poticaje za investitore. Što se tiče e, primitaka, e, tu također treba donijeti mjere e, obuzdavanja. Mislim da ćemo o tome govoriti o dijalogu i to ne bih isključio. Zastupnica Jill, hvala vam. Ovo izvješće je, vjerujem, dobar korak e, unaprijed, ne samo gdje je riječ o pravima dioničara, već i kad je riječ o boru protiv izbjegavanja plaćanja poreza. On je dio zakonodavnih dosija gdje se mi u parlamentu bavimo poreznim pitanjima. Kompanije moraju biti transparentne kada je riječ o porezima koje plaćaju. Ukoliko ona slijede pravila, pa u čemu je onda problem? I slažem se s onime što drugi kolege kažu. Ali ovo izvještavanje po zemljama je način da bi se upravo to postiglo. To je za moj klub eh, jedan od prioriteta u borbi protiv porezne evazije. Dakle, što je od ključne važnosti za najveće dioničare? Pa to je da se oni bave poreznim politikama svog menadžmenta. Mislim da je također ključno što se kolege s desnice također bave poreznom evazijom. vi morate svoje riječi pretvoriti u djela. Svi želimo veću transparentnost kada je riječ o oporezivanju, naročito zato što obični građani trebaju prijavljivati prihode i plaćati poreze. A istovremeno eh, vide, odnosno svjedoče rezanju usluga dok paralelno velike tvrtke plaćaju gotovo ništa. I zato je eh, odbor za pravne poslove donio dobru demokratsku odluku i nadam se da će ovaj dom iskoristiti priliku te sutra ovo usvojiti. Honorevole Buda. Zastupnik Buda. Hvala vam eh, predsjedavajući. Ja želim čestitati ljudima koji su radili na ovom izvješću. Ovo je doista dobar početak. Evropska komisija treba eh, postići jedan cilj uz čuvanje postojećih radnih mjesta i stvaranje novih, a da istovremeno podigne našu razinu tržišnog natjecanja. Ovdje je dakako riječ o europskom jedinstvenom tržištu, o njegovom usklađivanju, o jednakom pristupu diljem Europske unije. Potrebni su nam odgovarajući standardi za korporativno upravljanje, ne to mora biti učinkovito i mora biti učinkovito na duge staze i to je u interesu tvrtki i zemalja članica. Osim toga, moramo pronaći ravnotežu između zaštite osobnih podataka, jamstava, dio, prava dioničara, te istovremeno moramo postići zadovoljavajuću razinu transparentnosti. Pozdravljam činjenicu da postoji zakonodavni okvir na razini Europske unije a na tvrtkama je da izrade vlastite planove kada je riječ o stvarima koje trebaju urediti. Potrebno je dobro korporativno upravljanje u koje će se uključiti radnice i radnice. Radnika treba uključiti i u proces donošenja odluka. Hvala. Zastupnik Negresku. Hvala vam. Želim zahvaliti izvjestitelju na dobro obavljenom poslu na ovom izvješću. Ono je vrlo jasno i ono uključuje e, komentare koje je dao odbor za pravna pitanja. Uloga zaposlenika, uloga e, investitora, to, se, to je sve u srcu ovog pitanja. Uz tu, su, tu je i sustav naknada za upravitelje i mislim da je ovo važno kako za građane, tako i za vlasti, kako bi oni mogli vidjeti koliko se poreza uopće plaća od strane multinacionalnih tvrtki. Moramo se moći boriti protiv porezne evazije i mi bismo od sa strane Europskog parlamenta trebali ponuditi odgovarajuća rješenja kako se ne bi ponovilo nešto poput Luxleaksa u budućnosti. Thank you. Our next... Hvala vam. Idući kolega je e, zastupnik Benzen, koji ima riječ je zastupnik Benzen. Tak, herr formand. Jeg er en stor fortaler for at aktionærer inddrages aktivt i virksomhederne. Og at da se dioničari angažiraju u poduzećima, to je vrlo dobro, a da mogu također odlučivati e, i o politici primitaka i to je vrlo dobro. Mm, ovaj prijedlog je e, e, pozitivan, ali možda ide predaleko međunarodna rješenja koja imamo su već dobra E, mi ne smijemo kočiti razvoj europskih e, trgovačkih društava. E, u parlamentu trebamo doći do razumnih kompromisa. Nadam se da ćemo to i postići. Utaja poreza, to je svakako stvar koju treba suzbijati ali smatram da ovdje zaista e, e, moramo pobrinuti e, zato da se zaštite prava dioničara, a da ne govorimo o politici oporezivanja. Moramo stvoriti najpovoljnije uvjete za dioničara. Hvala. A sada gospodin Tang ima jednu minutu. E, imamo jedan plavi e, karton. Prihvaćate ga? Izvolite. Imate 30 sekundi. E, htio bih čuti od gospodina bencena da se ovdje radi o poštenoj konkurenciji između društava. E, zato moramo imati transparentnost. E, moramo se pobrinuti zato da ne dođe do nekih povoljnih uvjeta u poreznom smislu za određena društva. Hvala lijepa. E, ono što sam htio reći jeste da je dobro da imamo transparentnost E, izvještavanja e, zemlja po zemlja mislim da nisu dobro jer e, tu bismo onda trebali mnogo direktiva. Ovdje se radi o pravima dioničara. Porezna politika ne spada u ovu temu. Hvala lijepa. Naš sljedeći govornik je gospodin Pirinski. Ima jednu minutu. Hvala vam. Laks Liks je dokazao da nedostaje transparentnosti. I ono što moramo učiniti jest koncentrirati se na neplaćanje poreza i utaju poreza. Skandali poput Laks Liksa su nam pomogli da se koncentriramo upravo na ovo. Potrebno nam je više informacija jer u suprotnosti transparentnost ne znači ništa. Izvještavanje po zemljama je od ključne e, važnosti za dobivanje ovih informacija. Ono što je važno su naknade i da naknade budu poštene. Plaća mora biti poštena. I koliko nemamo informacija o tome, onda to ne možemo procijeniti. I zato je jako važno da postoji izvještavanje o tome. Dakle, transparentnost je važna, ali možemo ići i dalje. Htio bih zahvaliti izvjestitelju izvjestiteljima iz Sjene što su postigli velik napredak u transparentnosti. Hvala vam. Idući govornik je zastupnik Pirinski. Hvala vam. Vjerujem da postoji jedno glavno pitanje, odnosno karakteristika vezano uz ovo izvješće koje moramo prepoznati. a to je da daje velik zamah odgovornom upravljanju tvrtkama. Ovo propisi koji se tiču dionica, dioničara, dionika, potreba za jasnim izvještavanjem vezano uz naknade i plaće, ali također vezano uz primitke. Potom izvještavanje po zemljama, sve ovo je usmjereno ka dobivanju bolje kvalitete korporativnog upravljanja, a to će dakle i potporama za dobro upravljanje promijeniti smjer poslovanja u ovim tvrtkama ka doista služenju njihovih e, dugoročnih dioničara i društva. Hvala vam. Hvala. E, na minutu i 30 Ukoliko se ne varam, veli predsjedavajuća ne, na jednu minutu, zastupnica Rozijer. Hvala predsjednice. Dragi kolege, e, u ovom izvještaju možemo samo reći bravo. Bravo gospodine Koferati, na vašem branjenju e, interesa dioničara Eh, ulaganje eh, i eh, sudjelovanje na dugi rok je od bitne važnosti. Također treba govoriti o fiskalnoj optimizaciji, to treba izbjeći. Naravno, trebamo izbjeći dodatne troškove za trgovačka društva E, e, e, neki kolege bi ovdje htjeli zataškati i gurnuti u pozatinu transparentnost. Imamo skandal sa LuxLeaksom. Kako se to ne bi ponovilo, moramo podupirati transparentnost mi, e, klub zastupnika SID, podupiremo ove e, mjere. Moramo biti odgovorni našim sugrađanima i poslati jasnu poruku. E, isteklo vam je vrijeme. Idemo na sljedećeg govornika, gospodin Kofund. Ima riječ. Socijalno društvo, socijalno orijentirano društvo e, košta novca, e, zato e, plaćamo i poreze. Trgovačka društva se međutim vrlo često izvlače od plaćanja poreza. Utaja poraza je postao popularni sport u nekim trgovačkim društvima mnoga društva e, nisu e, niti odgovorna, upuštaju se u visoke rizike. E, moramo se boriti protiv takvog ponašanja, naročito protiv utaje poreza. Moramo imati i izvještavanje po zemljama kako bismo vidjeli kamo idu ovi tokovi novca. Gospođa Gomez ima riječ na jednu minutu. Bravo Sergio, i bravo za parlamentu koliko se ovo izvješće usvoji. Ono će pomoći poreznim upravama, pomoći će građanima, novinarima. Svi rade sve što mogu kako bi dokinuli poreznu evaziju i kako bi se borili protiv agresivnog poreznog planiranja. Skandali poput LuxLeaksa su nam otvorili oči. Dakle, zbog ovoga bi ugrožen evropski projekt. To je naročito naštetilo nekim zemljama u razvoju. Zato je ovo pitanje od izuzetno velike važnosti. Nije ovdje samo riječ o poreznim tijelima. Vrlo često jednima namećemo mjere štednja, s druge strane imamo multinacionalne tvrtke koje ne objavljuju svoje bilance, svoje financijska izvješća. Međutim, sada će se sa ovim to promijeniti. Dakle, transparentno za sve, pa tako i za multinacionalne tvrtke. Hvala vam. Na jednu minutu zastupnica Hvala vam. Postoje brojni elementi u ovom izvješću koje mogu pozdraviti, ali ja se želim fokusirati na ovo dio koji se tiče izvještavanja po zemljama. Kao što su kolege rekle, to će tražiti od velikih multinacionalki da izvještavaju kako u izmjeni svog osoblja, tako i o, porezima koje plaćaju za svaku zemlju. Ovo izvještavanje mora biti jasno, prije svega zato što dioničari i dionici trebaju te informacije tko bi znali gdje se donose odluke. Mnogi su mi to već e, i rekli, a drugo zato što je to u redu, zato što potrošači i građani trebaju dobiti osnovne informacije o njihovom poslovanju, o njihovom poslovanju u određenoj zemlji. Treće, zato što većina tvrtki već daje ove tvrtke, zato što su bazirane u jednoj zemlji. I konačno ovo nam je potrebno kako bi nevladine organizacije i novinari i vlasti mogle utvrditi slučajeve zloporade. Zloporabe. Pa uhvatimo ovu priliku, to je dobro i za investitore i za porezne obaveze, obveznike prije svega. Hvala vam kolege. Imamo mnogo onih koji su se javili za catch the eye, da budite uz mene i držite se dodijeljenog vremena. Da ne gubim vrijeme, dajem riječ kolegici Šurjan. Hvala za besedo, predsedujoča. Podpiram spremembe in dopolnila direktive glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev, ki nalagajo velikim e, dugoročno sudjelovanje dioničara. E, ovdje se radi o tome e, da trgovačka društva objave dokumente u zemlji u kojoj plaćaju poreze E, mala i srednja poduzeća su u lošijem položaju od velikih društava koje prebacuju dobiti u porezne oaze. E, ovo objavljivanje podataka će dovesti do veće konkurentnosti e, jer ćemo znati podatke i gdje je sigurno ulagati. Multinacionalne kompanije u Europi E, iskorištavaju porezne sustave. Transparentnost je važna. Zajedno sa amandmanom direktive to je nešto dobro za poticanje ulaganja. Hvala lijepa. Gospodin Kaputo ima riječ. Hvala vam. Juč, želim apelirati na vašu e, savjest kako bi ovo, ovakva odgovornost e, se našla u svim našim zakonodavnim tekstovima. Ovo će poboljšati povjerenje građana te će urediti odnose između dioničara i uprave. Dobro da se ovdje poveća povjerenje, da se poveća povjerenje prema bankarskim institucijama i financijskim servisima. Upravo tu nam mogu pomoći ovi ovaj propisi vezani uz davanje informacija. Poznati su rizici koje su dioničari pretrpjeli u kratkoročnom razdoblju, a međutim često se govori i o nedavanju korisnih podataka od strane tvrtke. I tu imamo velike razlike i nedostatak transparentnosti i to može utjecati na srednjeročne, dugoročne investicije. I umjesto da postane

Presente... Hvala, zastupnik Vigas. Pretende garantir um melhor envolvimento dos acionistas nas decisões da empresa. Direktiva će donijeti važniju ulogu dioničarima u procesu donošenja odluka unutar e, tvrtki. Mnogo su tvrtke, nažalost, okrenute samo kratkoročnom oporavku od krize, a tu dovode u pitanje održivost svojih tvrtke u dugoročnom razdoblju. Međutim, od direktiva je malo paradoksalna, zato što tvrdi da upravo dioničari e, že, da se žele dokopati ovih naknada i kratkoročne zarade. Dakle, nemamo veće uključenje dioničara zato što to su oni potučeni. Ova direktiva stvari predstavlja na obrnut način. Donošenje odluka na temelju porezne transparentnosti ide, sa, ide kroz ruke radnika i to je ono što mi želimo i u ovom tekstu pred približno petnajstimi leti bi take določbe in taki predlogi verjetno naleteli na neodobravanje na eh, ove mjere su nailazile na otpor godinama sada je stvar drugačija prošli smo jednu tešku financijsku krizu imamo aferu LuxLeaks i druge mm, sve je to uvjerilo javnost da trebamo više transparentnosti u upravljanju e, društvima. Mm, to se naročito e, tiče multinacionalnih kompanijama. Mm, e, izvještavanje o renditama, o dobiti i tako dalje, to sve treba objavljivati. Ako sve ovo što predlaže komisija uspije, onda se možemo nadati da e, neće biti dionika koji ne igraju po pravilima igre. Mm, e, hvala lijepa. E, predsjednice, povjerenice, ovdje govorimo o većem sudjelovanju dioničara u upravljanju društvima Također se predviđaju neke povlastice za dioničare. E, e, e, zakon od Florange, zakona od prošle godine, također traži veća prava dioničara kod politike primitaka. Iz Francuske dolazi mnogo kritika ovog zakona, ali od E, dvosrka prava glasa e, onda daju povlastice dominantnim, e, dominantnim dioničarima. Isto tako se kaže da se povlašćuju institucionalni dioničari. Gospodin Kelly ima riječ. Zahvaljujem. Mislim da i možemo jasno reći da ovo izvješće da se kreće u dobrom smjeru, ali još uvijek nismo postigli svoj cilj. Primjerice, neke pozitivne stvari uključuju veću važnost koja će se pridodavati ulaganjima u poduzeća. I često dolazi do investicije, ali tada se poduzeće napušta. I zbog toga je važno pobrinuti se da poduzeće i dalje dobiva podršku. Dobro je zamisao izvršiti pritisak na poduzeće kako bismo se pobrinuli da e, pošteno plate poreze i imamo preporuke u tom smjeru. No također smatram da komentari koje smo ranije čuli trebaju biti uzeti u obzir E, dakle izvješćivanje po zemljama ne čini dovoljno kako bismo, da bismo postigli ciljeve koje smo si postavili. Zbog toga smatram da komisija treba poslušati glasove parlamenta i ozbiljno shvatiti naše mišljenje. Zahvaljujem. Gospodin Franzolika nije u vječnici. Dajem riječ gospodinu Marijasu. Hvala. Izvješće Koferati naglašava dvije točke. Prije svega socijalnu dimenziju funkcionalnih poduzeća, što je važno, i to osobito u ovom trenutku gdje se suočavamo sa strašnom krizom i velikim brojem nezaposlenih. Nadalje naglašava transparentnost u načinu poduzeća. Dakle, mora se znati tko su dioničari, kakav je odnos između dioničara i ravnatelja. U ovoj fazi globalizacije postoji cijeli niz važnih pitanja. E, primjerice, zbog čega poduzeća ulažu, odakle dolazi kapital, pomaže li to poduzeću ili se radi o pranju novca, promiče li to utaju i izbjegavanje plaćanja poraza, gdje velike multinacionalke plaćaju svoje poreze, što radnici u poduzeću mogu učiniti. Riječ dajemo povjerenici Jurovi. Poštovani zastupnicu, kratko bih reagirala na raspravu što se tiče izvješćivanja po zemljama. Bilo bih jasna oko toga, u potpunosti se slažem sa svima koji su izrazili potrebu za većom poreznom transparentnosti. To je također i prioritet komisije, komisije uključujući borbu protiv evazije i izbjegavanja plaćanja poreza. Komisija, dakle, kaže da, no moramo se ovim problemom pozabaviti kroz e, još jedno drugo zakonodavstvo, to je direktiva o pravima dioničara i planiramo i intenzivno radimo na novom zakonodavstvu koje će u potpunosti biti usredotočeno na poreznu transparentnost. Kao što sam već rekla, sada radimo na analizama koje su nam potrebne kako bismo bili sigurni da primjerice nećemo povećati administrativno opterećenje, da ćemo smanjiti birokraciju i da ćemo to sve učiniti najučinkovitiji način očekujući najbolje moguće rezultate. Dakle, sve što nam je potrebno je još malo vremena i kao što sam rekla, planiramo provesti studiju utjecaja e, koja će biti spremna sljedeće proljeće. To je dakle stajalište komisije i željela sam vam zahvaliti na ovoj raspravi. Mnogi od vas su rekli da se ovdje radi o direktivi koja može osnažiti konkurentnost i gospodarski rast. Dakle, zahvalio bih vam svima na vašim mišljenjima i računam isto tako na vašu daljnju podršku tijekom glasanja. Hvala. Zahvaljujem. E, izvjestitelj gospodin Koferati ima dvije minute sada. Hvala vam predsjedavajuća. Želim zahvaliti kolegama i kolegicama koji su se javili za riječ, ne samo zbog onoga što su rekli, već kako su to rekli. Posao koji smo obavili, koji je bio naporan i dugačak, stvorio ovu pozitivnu klimu u kojoj sa zajednički ciljevi spajaju sa pronalaženju najbolje tehnike. I to u klimi suradnje. To nismo mogli uzeti zdravo za gotovo, ipak smo to postigli i to pripisujemo dobroj volji, inteligenciji, raspoloživosti svih izvjestitelja u sjeni, a i kako smo vidjeli kolega u vječnici. Naš cilj ostaje ono što se nalazilo u prijedlogu komisije, mi smo to ojačali. Dakle, s jedne strane imati poticaj za investitore koji gledaju na tvrtke kao mjesto gdje će stvoriti bogatstvo, ne gdje će se baviti špekulacijama. I zato ostanak investitora u tvrtki treba biti pozitivan izbor i to valja nagraditi. S druge strane potrebna je transparentnost, to smo svi istaknuli. Transparentnost za borbu protiv utaje poreza, protiv nezakonitosti, ali i transparentnost u borbi protiv porezne evazije. Plaćanje poreza je dužnost, iako je za sve žrtva, kako za građane, tako i za tvrtke. Ali ono što se daje se ponovno iskorištava kada je riječ o stabilizaciji zajednica kroz razvojem socijalnih politika, socijalne zaštite. I zato je to dijelo civiliziranosti. To valja modulirati a najbolje je kada svi e, fair sudjeluju u dostizanju cilja i, davanju doprinosa. Kada je riječ o izvještavanju po zemljama, i to poručujem povjerenici komisije komisiji. Izvješće Kajli koje smo usvojili u ožujku u parlamentu tražilo je da izvještavanje po zemljama bude aktivirano putem revizije direktive o kojoj, koja se bavi pravima i računovodstvom. Dakle, ovo je pravo mjesto kako bismo uveli ovaj novitet. Na tome ćemo potom raditi svi zajedno, počevši od komisije. Krenemo e, s ovog polazišta. Hvala vam. Zahvaljujem izvjestitelju. Rasprave